seksualna i e, reproduktivna prava koja treba imati prioritet te također okolišna i zdravstvena pitanja ne smiju biti izostavljena kako bismo osigurali da e, naš planet doživi i budućnost i nadam se da će to sve biti uzeto u obzir u nacrtu a kako bismo imali šire i pravednije partnerstvo kako bismo zajednički odgovorili na izazove i borili se protiv e, siromaštva i nejednakosti. jedna minuta. Gospodin Saliba. E, svijet se znatno promijenio od kako je sporazum iz Kotonu usvojen prije gotovo više od 20 godina, tako da ovom novom sporazumu o partnerstvu između Europske unije i AKP-a pregovaratelji trebaju ostvariti široki politički konsenzus koji će jačati održivi inkluzivni razvoj i ključne prioritete kao što su demokracija, ljudska prava, ekonomski rast, klimatske promjene, iskorjenjivanje siromaštva, mir, sigurnost, migracija i mobilnost. Nadalje, želim ukazati na važnost jačanja parlamentarne dimenzije budućeg sporazuma koji mora osigurati demokratsku odgovornost na svim razinama. Stoga je ključno da e, zajednička parlamentarna skupština AKP EU se nastavi sastajati dva puta godišnje u punoj plenarnom sastavu i jednom, godinu, e, jednogodišnje u svakoj oteriji regije. Dolazeći mjeseci biti će ključni jer sada ćemo ući u novu eru u našim odnosima sa zemljama AKP-a, a što će omogućiti i daljnji razvoj našeg kontinenta i naših odnosa sa Afrikom. Hvala. Gospođa Ward, jednu minutu, izvolite. Partnerski sporazum između Europske unije i AKP, poznat kao sporazum iz je potpisan je 2000. i isteći će u veljači 2020. Pregovori o nasljednom sporazumu ovog sporazuma još su u tijeku, a moramo se sjetiti zašto je ovo partnerstvo bitno. Ono je omogućilo ključni politički dijalog i jačalo odnose između nas i zemljama AKP-a u okviru eh, ljudskih prava, demokracije i vladavine prava omogućuje i važna rasprava o pitanjima kao što su sloboda od diskriminacije temeljem seksualne e, diskriminacije, identiteta ili seksualnog obrazovanja kao i odredbe o korporativnoj socijalnoj odgovornosti te borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Trebamo revitalizirati i jačati odnose Europske unije sa zemljama akp te naglasiti važnost parlamentarne dimenzije budućeg sporazuma kako bismo osigurali demokratsku odgovornost na svim razinama te promicali vidljivost e, ovog partnerstva. Trebamo jačati uključenje civilnog društva i osigurati da se bilo koji novi sporazum e, temelji na agendi za 2030. sa mehanizmom kolegijalne procjene, partnerske procjene e, mi trebamo imati zajednički kolektivni snažan e, glas, a novi od e, sporazuma o partnerstvu treba to održavati. Zahvaljujem. Sada smo došli do spontanog javljanja za riječ sa dvoje zastupnika koji se žele javiti za riječ. Gospodin Lopez Aguilar, izvolite. Zahvaljujem. Povjereniče Mimica, pozdravljam e, vašu prisutnost ovdje u parlamentu. I ovdje ćemo govoriti o partnerskom sporazumu između AKP i Europske unije koji ima dugu povijest. Parlament ima mandat za jačanje uloge civilnog društva i parlamentarne kontrole no ta parlamentarna diplomacija mora ostati živom kao prilika za e, jedan horizontalni dijalog kako bi se mogli naglasiti svi napori koje čini Europska unija u humanitarnoj pomoći. Moramo biti E, vjerni našim vrijednostima, a to ne, treba biti, to ne bi smio biti samo paravan e, za e, kontrolu, za politiku kontrole migracija ili vraćanje migranata, nego za doista razgovor i dijalog o ljudskim pravima, borbi protiv diskriminacije, demokracije, ljudskim pravima te jačanju uloge žene u AKP regijama Mraka Peregiji, koje naime su zemlje koje su znatno različite, ali radi se o golemom prostoru. Ta golema zemlja, taj golem kontinent partner je Europske unije i želim naglasiti da bi komisija predsjednice von der Leyen trebala ovu ulogu voditi dalje do kraja. Gospođe izvolite. Zahvaljujem. Pratila sam prošli tjedan dio zasjedanja zajedničke parlamentarne skupštine AKP Europske unije u Kigaliju. Iskusila sam što taj sporazum zapravo znači. Država na različitim kontinentima omogućava povezivanje pri poboljšavanju stanja u zajedničkim područjima kao što su ljudska prava, demokracija, jednakost, eh, mir i sigurnost, okoliš eh, i tako dalje bi moglo nabrajati. Pred nama je dokument koji će utjecati na oblikovanje budućeg suradnje između država AKP i Europske unije, pa je stoga važno i da, da zastupnici Europskog parlamenta kao ključni institucionalni sudionici u ovom sporazumu budemo prisutni pri njegovom nastanku. Tema novog sporazuma je nadgradnja dosadašnjega, a rezolucija poziva na jednakoj zastupljenosti država Afrike, Kariba i Pacifika i država Europske unije na većem uključivanju civilnog društva, političkom dijalogu i održivom razvoju. Svi zajedno samo možemo postići mirne, stabilne, uspješne države i društva. Dziękuję bardzo pani poseł. W imieniu komisji głos zabierze pan komisarz e, Neven Mimica. Bardzo proszę panią komisarz. A sada u ime komisije, e, gospodin Mimica, izvolite. Hvala predsjednice, uvaženi zastupnici, ministrice. Od e, službenog pokretanja pregovora 28. rujna prošle godine, Europska unija i e, zemlja akp prošle su prilično dalek put u uspostavljanju našeg budućeg partnerstva. Vodući pregovore e, u ime Europske unije meni je bio veliki izazov, ali i čast i vjerujem da smo postigli znatan napredak u relativno kratkom vremenu. Moj nasljednik Juta Urkilainen također će imati solidan i sveobuhvatni temelj kojim može zaključiti uspjeh ovih pregovora. I siguran sam da već ispregovarani dijelovi koji su sada u zagradi budućeg sporazuma održavaju neke razlike u našim stajalištima i dijelovi sporazuma koje još treba otvoriti i razriješiti nisu ni u kojem slučaju neke prirode koja se ne može nadići, a koja bi mogla ugrožiti eh, ugroziti konačni eh, sporazum o eh, nacrtu teksta nakon Kotonua. Ovaj proces pregovora zapravo E, je samo postupak kojeg treba završiti u određenom vremenu za koje je potrebno proći određeno vremen. Ne radi se o nedostatku političke volje strana kada ga zaključe. Potpore i uključenje parlamenta u cijelom ovom procesu od velike su važnosti i uvjeren sam da će parlament nastaviti raditi na osiguranju snažne parlamentarne dimenzije te doprinijeti da Europska unija nastavi se zalagati za svoje vrijednosti u našem partnerstvu sa zemljama AKP-a. sada za vijeće ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljici, e, zastupnici u parlamentu, dame i gospodo. E, nastavlja, e, poskotanu postaje i nastavlja se biti ključni dosije. Zato želim zahvaliti povjereniku Mimici na velikom opredjeljenju tom radu. Europska unija pozdravlja opredjeljenje s afričke, karipske i pacifičke strane na, za agendu 2030. i Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama. Isto tako e, pri prilagodbi novom globalnom kontekstu, izazovima i prilikama koje svi imaju. Mi vjerujemo da Agenda 2030. i e, Pariški sporazum e, moraju, e, moraju olakšati postizanje sporazuma i na teškim temama. Mi i dalje pratimo pregovore koji se odvijaju i moramo osigurati da vijeće osigura napredak na ovom važnom dosjeu. Puno hvala dame i gospodo na vašem vrijednom doprinosu. Hvala lijepa, gospođo ministrice. Zatvara se rasprava. Imam e, jednu rezoluciju da zatvorim raspravu. Sutra će biti glasovanje i e, počinjemo opet sa zasjedanjem sutra 28. studenog od 9 sati do 12.30, a onda opet od 15 sati. Možete naći dnevni red na e, internetskim stranicama parlamenta. Zatvaramo zasjedanje i laku noć svima.